I sada posljednja točka današnjeg dana i ove večeri, naime izvješće kolege Sajera, delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti komisije. Prvo izvjestitelj ima četiri minute na raspolaganju. elnök parlament Hvala gospodine predsjedavajući. Ovaj parlament donosi čitav niz izvješća, što uključuje izvješća na vlastitu inicijativu. Njih na kraju nitko ne pročita, nitko se s njima ne upozna, pa se čak ni autori njima više ne bave. Nadam se da će sudbina ovog izvješća biti drugačija, ne zato što je riječ o fenomenalnom izvješću koji sam ja sastavio, nego zato što je to jedan priručnik koji sam sastavio uz pomoć kolega koji surađuju s ostalim institucijama, vijećem i komisijom. Oni se sastaju u sklopu trijaloga primjerice. Ugovorom iz Lisabona je uvedeno novo pravilo koje se odnosi na kontrolu Europske komisije. Dakle, riječ je o novom pravilu. Parlament je dobio mogućnost i iste ovlasti kao i vijeće kada je riječ o delegiranju i kontroli rada komisije. Dakle, imamo delegirane i provedbene akte. Upravo se radi o sljedećem, kada parlament donese neko zakonodavno izvješće, on gubi utjecaj u onim područjima gdje su njegove nadležnosti prenesene komisiji, na primjer. S druge strane, danas je situacija drugačija kada govorimo o postupku delegiranih akata. Parlament može očuvati svoj utjecaj i može povući delegiranu ovlast komisiji ako parlament ustanovi da se ne slaže sa donesenim zakonodavstvom. Na nama je da donesemo odluku o tome koje ćemo ovlasti prenijeti na komisiju, a koje e, ćemo zadržati za sebe. Ugovor iz Lisabona je stupio na snagu već odavno, međutim, ova praksa još uvijek nije u potpunosti zaživjela. Kada kolege raspravljaju s vijećem, kada sudjeluju na trijalozima, zapravo vide da je vijeće zažalilo što je prenijelo ovlasti koje u području kontrole na parlament. Ako želimo da se ovo izvješće donese i da ga usvoji ne samo parlament nego i vijeće i da se na taj način pokrene jedan postupak u sklopu kojega nije potrebno stalno postavljati ista pitanja. Dakle, možemo olakšati institucijama da postignu dogovor. Uvaženi kolege, ovo može biti smjer djelovanja za kolege. Mi ne smijemo odustati od prava na kontrolu. Mi moramo očuvati to pravo kontrole. Također trebamo izbjeći neke situacije. Primjerice, kada donesemo neko izvješće mi ne možemo donijeti druga izvješća koja nisu sukladna načelima koja sam spomenuo. Nažalost, nismo se mogli dogovoriti s vijećem na prvom čitanju, tako da će sljedeći parlamentarni saziv dobiti ovu temu i morat će e, donijeti odluku o tome. Zahvaljujemo kolegi Sajeru. Sada je spontano javljeni za riječ, samo dvoje i kolegica Magines je prva. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Samo bih rekla da vezano uz delegirane akte i to tehničko pitanje, skoro smo u praznoj dvorani, a ovo je najključniji dio našeg zakonodavstva. Kada je bila riječ o poljoprivredi, e, danas, a u to sam duboko uključena, nismo završili s radom. Dakle, vaš e, posao je doista vrlo bitan, a u sljedećem sazivu novi zastupnici trebaju pogledati vaš e, priručnik kako bi vidjeli kako se zakonodavstvo može poboljšati jer ozbiljno sam zabrinuta da kada postignemo politički sporazum a zatim se moramo pozabaviti detaljima u delegiranim ili provedbenim aktima to je vrlo teško napraviti i vrlo sam zabrinuta zbog reforme poljoprivredne politike postoje tri ili četiri e, teške teme koje možda neće biti završene do ožujka i onda ćemo imati e, problem u provedbi u sljedećoj godini. Hvala vam na e, poslu. Mislim da ovo jedan od najvažnijih izvješća i žao mi je što ovdje nema više ljudi. Hvala. Hvala vam lijepa. Ovo je doista rasprava za znalce. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Delegirani i provedbeni akti nije zapravo još jasno kako se oni koriste. Postoji uloga e, odbor za pravosuđe koja će biti vrlo bitna u sljedećem sazivu parlamenta, a mi kao zastupnici imamo dužnost štititi europske građane i odupreti se svakom e, činu, svakom činu komisije koji ide na uštrb njihovih interesa. Nadalje, Europski parlament mora biti uključen u postupke koji prethode usvajanju ovih akata i upravo to stoga čvrsto podupirem ideju organizacije sastanaka između Europske komisije i zastupnika Europskog parlamenta prije usvajanja delegiranih akata. Ovo je još je važnije u područjima kao što su poljoprivreda, trgovina i gospodarska i monetarna pitanja. Hvala vam lijepa. Time zaključujemo ovaj javljanje spontanjavljanje za riječ i povjerenica je sada na redu. Izvolite. Uh, hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala lijepa gospodine Sajer na prezentaciji onima koji smo još ovdje, ovo izvješće, ali sigurno sam i drugima koji e, prate vaše ideje u izvješću. U ime komisije želim vrlo jasno reći da se u potpunosti slažemo s važnošću i koristi e, postojanja zajedničkog pristupa kada je riječ o delegiranim i provedbenim aktima. Pitanja vezano uz tumačenje su se i prečesto pojavljivala u pregovorima i doista je vrijeme da E, pronađemo horizontalna rješenja i za ove probleme. Komisija, kao što znate, prošle godine pokrenula trilateralne rasprave vezano uz jačanje razumijevanja tih horizontalnih tema koje se odnose na delegirane i provedbene akte i pripremila je non-paper u kojem e, se bavimo mnogim pitanjima koja ste i vi spomenuli. No, osim toga e, obuhvatili smo se i s osjetljivim pitanjem konzultacija u delegiranim aktima. Međutim, proces je zapeo i mogu vam samo reći hvala vam na ovom novom poticaju koji će, nadamo se, e, dovesti do većeg shvaćanja kada je riječ o važnosti delegiranih i provedbenih akata. E, u grubo se slažemo s izvješćem koje ste predstavili i to smatramo dobrim temeljem za naporan rad kako bismo zaključili ovu temu. Željela bih također skrenuti pažnju svih vas na to da će e, sud donijeti odluku o jednom e, slučaju gdje se postavlja pitanje udaljavanja između delegiranih i provedbenih akata i nadam se da će nam to dati korisnu smjernicu za daljnje postupanje. To ne znači da ne trebamo nastaviti raspravu o proceduralnim pitanjima dok sud ne da smjernice. Upravo suprotno, tri institucije moraju raditi zajedno kako bi našle prihvatljiva rješenja na ove važne teme i završit ću tako što ću reći da svakako će novi saziv parlamenta imati vrlo dobri temelj za ubrzanje pronalaska tog zajedničkog pristupa, zajedničkog temelja vezano uz, a na onom vašem poslu što ste ga napravili. Hvala vam. Zahvaljujemo povjerenici Đođevo, Time to možemo zaključiti. Sutra u 12 će se o tome glasati. Svima želim e, blagoslovljen noćni mir i naravno isto tako komisiji. Iako postoje glasine da komisija nikada ne spava i ovime zatvaram sjednicu. Hvala lijepo.